Good morning everybody. Thank you for to be here. We will start. Dobro jutro svima. Hvala vam što ste došli. Počet ćemo sa sastankom. First point is debate about the... Prvo je rasprava o proračunu za 2016. Gospođa Matera je izvjestiteljica, ali nije mogla doći, zato će je zamijeniti gospođa Musodrova u njezino ime. Moram reći da je rok za izvještaj 18. svibnja u 12 sati i sada izvolite. Hvala vam lijepa poštovana predsjednica predsjedateljice i poštovani kolege. Ispričavam se u ime gospođe Matere koja danas nije mogla biti, jač, biti s nama. Ja ću pročitati bilješke koje mi je ostavila. Smatram da je ovo njezino izvješće iznimno važno. Iskustvo nas uči da kada je e, riječ o proračunskim stavkama koje se odnose na žene uvijek je teško za njih dobiti potporu u nadležnim odborima, kao da pitanja žena nisu važna. To je razlog zbog kojeg u svom mišljenju gospođa Matera dodaje nekoliko ključnih točaka koje se usredotočavaju na potrebu da se u proračunski postupak uključe pitanja vezana uz žene, a u okviru višegodišnjeg e, financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine i to u skladu sa zahtjevima da se usredotočimo na najvažnija pitanja kao što su borba protiv nasilja, prevladavanje jaza u plaćama i slično. E, stav je da to nisu preveliki e, zahtjevi, kao što je to jučer već istaknuto tijekom razmjene mišljenja sa gospodinom Fernadezom, izvjestiteljem iz nadležnog odbora, smatramo da možemo zatražiti pet glavnih stvari od odbora za proračun. Prvo je da se e, zadrži naziv DAFNE, u svrhu borbe protiv nasilja nad ženama, djecom i mladim ljudima. Broj dva jest da se E, sama izrada proračuna e, iskoristi za promicanje ravnopravnosti žena broj 3 da se iskoristi financiranje za promicanje programa koji potiču e, žene poduzetnice i promicanje općenito malih i srednjih poduzeća odnosno programa za mala i srednja poduzeća Europskog socijalnog fonda inicijative, fonda inicijative za zapošljavanje mladih. Broj 4 da se uspostavi e, Europski observatori za pitanja nasilja i to u okviru postojećeg Europskog instituta za jednakost spolova, te da se e, broj e, zaposlenih u tom institutu poveća za jednu jedinicu. Broj pet smatramo da je potrebno naglasiti E, obvezne obrazovne programe koji će biti usredotočeni na borbu protiv stereotipa e, i uspostavu jednakih mogućnosti u okviru programa Erasmus 2. E, budu li vam trebale dodatne informacije, molim vas slobodno se obratite gospođi Materi i njezinom uredu koji će vam e, rado podastriti i dubinska razmišljanja o ovim temama. Hvala vam lijepa. Hvala vam. A sada u ime klubova zastupnika ćemo čuti e, izvjestitelje u sjeni. Gospođa Borzan, izvolite. E, zahvaljujem gospođo predsjednice. Željela bih zahvaliti izvjestiteljici i svim kolegama koji su predložili hvale vrijedne inicijative E, naime, e, većina predloženih projekata leži na ciljevima poput osnaživanja žena u, e, odnosno u smislu ekonomske jednakosti, obrazovanju, razvijanju socijalne mreže kako bi im se pomoglo uskladiti privatni i poslovni život. Mislim da svi znamo koliko je to danas teško, pogotovo u onim zemljama u kojima nema potpore adekvatne vezano za odgoj djece, smještaj odnosno djece dok žene e, su posvećene svojoj karijeri. E, u tom smislu e, je izrazito važno raditi sustavno na, na ovakvim projektima kako bismo ženama poslali poruku da mogu biti i uspješne u svom poslu i uspješne majke i sve ono što požele. Pred nama u svakom slučaju dug proces, ali samo zajedno možemo raditi na uklanjanju nejednakosti u društvu. Hvala. Muchas gracias. Eh, la señora Hvala. A sada gospođa Vana u ime zelenih. Äh, hvala vam lijepo predsjedateljice, hvala i izvjestiteljici na njezinu mišljenju. Mislim da ovo mišljenje predstavlja korak koji ide u pravom smjeru. U ime svog kluba zastupnika želim reći da je jedna od ključnih tema nasilje protiv žena i djece, to ste spomenuli u svojoj izjavi i to me se daje odgovarajuća pozornost u izvješću, ali mislim da treba naglasiti da ovaj odbor nije jedini koji je zadužen za pitanje borbe protiv e, nasilja nad ženama i djecom. Mi ćemo u tome naravno imati važnu ulogu, ali to je tema koja je očigledna i kojom se moraju svi baviti. Potom htjeli bismo malo pojačati ovaj tekst i dodati u njega nekoliko stvari. E, prije svega treba naglasiti proračunska izdvajanja koja idu u svrhu jačanja e, socioekonomskog položaja žena. Jučer smo gospodinu Fernandezu to isto rekli kada je govorio o smjernicama za proračun za 2016. Solidarnost e, socijalna kohezija i socijalno uključivanje su spomenuti i mislim da bismo mi kao odbor za prava žena to trebali osobito spomenuti e, osobito kad je riječ o jazu u plaćama između muškaraca i žena e, mislim da se proračun u to svrhu može također iskoristiti također jučer smo prihvatili mišljenje o zelenom zapošljavanju, pa bismo i to možda ovdje mogli uključiti. Zatim ako pogledamo e, drugi stavak, ovdje se e, pominju neki socijalni fondovi, Europski socijalni fond i inicijativa za zapošljavanje e, mladih, međutim svi strukturalni fondovi Europske unije trebaju imati tu dimenziju ravnopravnosti spolova, a ne samo ova dva koji se ispravno spominju, ali mislim da to treba dalje proširiti. Kad e, govorimo o promicanju poduzetništva žena, važno im je olakšati pristup mikrofinanciranju. Htjela bih vas podsjetiti na vrlo inovativan projekt koji je Europska unija prije nekoliko godina promicala u Njemačkoj, a to je ženska banka koja olakšava pristup zajmovima za žene. Mislim da bi bilo dobro da se ta inicijativa spomene i u ovom izvješću. I na kraju nešto što sam rekla jučer u razgovoru s gospodinom Fernandezom. E, da, to smo već spomenuli nekoliko puta, ali to je doista ključni element našeg prijedloga, a to je e, uvođenje načela jednakosti spolova u e, proračunski postupak. Dakle, važno je da to bude ugrađeno u sve elemente umjesto ovih naših općenitih izjava, jer mi smo već prihvatili mišljenje o toj temi i sada razmatramo tu metodološku stranu, pa ću zato danas ponovno podnijeti taj amandman. Hvala vam na izvješću, u svakom slučaju to je korak koji ide u odgovarajućem smjeru. Hvala. Hvala gospođo Ovana. Želi li se još netko javiti? Gospođo Vio. Hvala vam lijepa, hvala i izvjestiteljici. Slažem se sa mnogo onoga što je uključeno u ovo mišljenje. E, to što je kao središnja tema postavljena borba protiv nasilja nad ženama i zatim e, uključivanje teme ravnopravnosti spolova u čitav proračunski postupak. Ovo mišljenje je već dosta široko. Mislim da je važno da i dalje e, nastavimo s tim zahtjevom da se pitanje pitanje ravnopravnosti spolova uključi u proračunski postupak. Novac je uvijek najbolji poticaj da se e, postignu odgovarajući ciljevi i ne trebamo biti previše skromni, trebamo ojačati sve prilike koje se ženama pružaju da sudjeluju u tržištu rada moramo pogledati koje su to ključne mogućnosti koje nam se pružaju. Ne možemo reći, molim vas, budite ljubazni, uključite pitanje e, ravnopravnosti spolova u proračunski postupak. Ne, treba pogledati što se sve nudi, što sve postoji u strukturalnim fondovima. Imamo recimo Europski socijalni fond. Oni mogu uložiti u skrb za djecu i skrb za starije osobe e, u sklopu fonda, dakle koji već postoji. To je jedna stvar koju bismo još mogli naglasiti sa svoje strane. Potom ako govorimo o zapošljavanju, o zapošljavanju žena,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 kolege trebali bi, trebali bi znati da od ove godine nadalje se čitav e, postupak izrade proračuna mijenja. Gospodin Fernandez nam je o tome već govorio. Mi smo pripremali izvješće o proračunu u jednom drugom odboru i e, to izvješće je zapravo e, nešto što obvezno moramo imati u sklopu pripreme za trijalog e, tri takva mišljenja se pripremaju i ovdje imamo vrlo jasno određen okvir unutar kojega mi u odboru za žene možemo sudjelovati u tom postupku. Zatim imat ćemo i drugi izvještaj u kojem će se govoriti o proračunskim stavkama koje želimo promijeniti, recimo o pilot projektima i slično. Dakle, koja su to pitanja koja su za nas kao odbor za prava žena e, najvažnija? Dakle, sada još ne govorimo o konkretnim proračunskim stavkama, govorimo o općenitom okviru, o smjeru u kojem želimo ići. To je tema našeg prvog izvještaja. Taj prvi izvještaj nije dug, on je e, vrlo jasno usredotočen i bavi se temama kojima se bavi naš odbor, određuje smjer u kojem želimo ići i određuje općenite parametre, a kasnije u drugom izvješću ćemo ići u više detalja. Hvala. Hvala vam. A sada u ime Europske komisije, želite li vi nešto reći u novoj raspravi? Hvala vam lijepa, dobar dan. Želio bih e, jednostavno reći jednu tehničku stvar vezanu uz Dafne. Mislim da je važno razjasniti upravo tu točku. Proračunska nomenklatura u svojem sadašnjem obliku u europskom proračunu zapravo odražava temeljnu e, pravnu osnovu koja postoji i to je zapravo slučaj sa svim proračunskim linijama Europske unije. U ovom konkretnom slučaju koji nas zanima Zakonodavac je zapravo okupio devet specifičnih ciljeva i podijelio ih u dvije različite skupine. I svaka skupina odgovara jednoj proračunskoj liniji. Na taj način možemo objasniti sadašnju situaciju. Prednost sadašnje situacije je fleksibilnost. Fleksibilnost koja postoji kod svakog specifičnog cilja unutar iste proračunske linije. Želio bih također dodati da informacije o specifičnim ciljevima koji odgovaraju Dafneu možete pronaći u programu Statement, možete pronaći iznos koji je alociran, a isto tako možete pronaći i pregled rezultata. To su rezultati koji se očekuju. Osim toga, amandmanom E, koji će e, dodati Europski parlament, sredstva bi trebala biti dodana, e, sredstva za konkretne specifične ciljeve i naravno komisija će, ako se taj amandman prihvati, dodati još ta sredstva. Ono što je važno reći jeste da je naziv DAFNE zapravo preuzet u radnom programu, dakle svi su informirani, podnositelji projekata su u potpunosti informirani i znaju zapravo tko predlaže projekte za Dafne i kada. Sad nekoliko riječi o Institutu za ravnopravnost spolova. Komisija se slaže sa izvjestiteljicom da je važno pratiti nasilje koje se temelji na spolu i isto tako da je važno aktivno se boriti protiv nasilja na ženama. U tom smislu, Europski institut priprema jedan strateški okvir koji bi zapravo trebao e, definirati srednjoročne ciljeve, te također definirati strategiju. Institut stoga može poslužiti kao neka vrsta mjesta iz kojeg će se vršiti nadzor i mislim da je osnaživanje koje predlaže izvjestiteljica nešto što bi definitivno doprinjelo ostvarivanju cilja, to je smanjivanje nasilja nad ženama. Hvala. Muchas eh. Hvala vam. Ovime završavamo raspravu i samo da vas podsjetim na datume. 18.5. do podne je rok za podnošenje amandmana. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, osnaživanje djevojčica kroz obrazovanje u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je gospođa Rodriguez. Ona će nam predstaviti najprije izvještaj, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Dobri gada. portanto, ehm, eu, queria e- antes de mais agradecer a, e- e- todos que participaram na znači, Dopustite mi da najprije zahvalim svima koji su sudjelovali u raspravi. Mislim da je rasprava bila vrlo otvorena. Htjela bih zahvaliti i tajništvu socijalista i demokrata te tajništvu odbora FEM. Oni su mi doista puno pomogli u pripremi ovog izvještaja. Na stranici 7 imamo jedan problem s prijevodom kad govorimo o osnaživanju žena. Točka 27. Mislim da tu treba nešto pojasniti. No dobro, da krenemo od početka. Kako smo radili na pripremi izvještaja i koje smo metode koristili? Imali smo e, dva cilja. Prvi je bio da zajamčimo mm, osnaživanje djevojčica kroz obrazovanje i htjeli smo uh, osigurati da se konvencija u potpunosti provodi i poštuje. Prije svega trebamo raditi na stvaranju um, kulture u školi koja se temelji na rodnoj ravnopravnosti, a nakon toga da uh, školski, to jest obrazovni programi budu uh, primjereni. Treći specifičan cilj bio je osigurati rodnu ravnopravnost u e, procesu donošenja odluka u profesionalnom svijetu posebice kad je riječ o strukovnom obrazovanju. Zatim četvrti cilj, povećati postotak žena na višim položajima, položajima sa više odgovornosti i e, peto, osigurati e, ekonomsku neovisnost djevojčica. Što se tiče metodologije, Pogledali smo e, različite propise i koristili dvije tehnike. Analizirali smo e, sadržaj i pripremili usporednu tablicu. E, na kraju smo definirali šest širih kategorija. Dakle, obrazovni program se ne treba gledati samo sa stajališta škole, već kao jedan širi plan kojeg treba istražiti. Zatim smo sagledali planiranje i praćenje tih projekata, te na kraju ocjenjivanje projekata. Isto tako definirali smo nekoliko podkategorija, e, školu, radna mjesta, plaće i tako dalje. Neću vam sada izložiti sve te podatke, znam da ih više manje znate, ali bih se e, okrenula preporukama. jer u, u principu glasat će se o preporukama. Prema izvještaju škole je mjesto gdje se djevojčice mogu osnažiti i upravo državna tijela, i javna tijela su ta koja moraju pomoći u borbi protiv diskriminacije. Obrazovne institucije, kao što su pokazala i znanstvena istraživanja, ne pružaju samo znanje, tu se steću i e, socijalna i e, rodna, to je socijalno i rodno obrazovanje. Stoga moramo raditi sa svim razinama obrazovnog sustava od e, predškolske do sveučilišta, inzistirati na m, provedbi rodne ravnopravnosti u edukaciji predavača Ravnopravnost među spolovima moramo promovirati i među ravnateljima škola u svim zemljama Europske unije, što stoji i u konvenciji iz Istambula. Ravnopravnost između muškaraca i žena mora biti e, glavni kriterij u zemljama članicama. Moramo promicati programe integracije u školama u kojima koje pohađaju djece iz etničkih manjina te pokrenuti programe financijske pomoći kako bismo izbjegli napuštanje škole. Često i djevojčice napuštaju školu. To je nešto što je predložilo i Europsko vijeće. Još jedan važan kriterij, dakle u obrazovanju i kurikulumu, smatramo da se e, protiv rodne neravnopravnosti treba boriti putem službenog i neslužbenog kurikuluma. Neslužbeni kurikulum je nešto što nadopunjava službeni kurikulum, a mm, nedovoljno se govori o skrivenom kurikulumu. Tu govorimo o socijalnim vrijednostima i ostalim vrijednostima koje mm, prenosimo studentima, to je učenicima, a da nismo toga mm, ni svjesni, da ne obraćamo toliko na to pažnju. Zatim seksualno obrazovanje, sportske i zabavne aktivnosti su jednako važne. Moramo pružiti i informacije te osigurati jednaki pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, dakle i djevojčicama. I to još od predškolske dobi. Ovdje govorimo o digitalnoj pismenosti i o promicanju i o poticanju djevojčica da um, se bave predmetima poput znanosti, tehnologije, inženjerstva i tako dalje. Um, neformalne programe treba pripremati u suradnji sa lokalnim uh, vlastima kako bi se osiguralo da se dakle, ravnopravnost među spolovima provodi na razini lokalnih zajednica. To bi se možda moglo raditi putem um, online tečeva. Zatim školski materijal mora također poštovati načelo e, ravnopravnosti među spolovima. moramo osigurati da informacije o e, ravnopravnosti među spolovima budu poslane i svim roditeljima kako bismo uspjeli razbiti stereotipe koji trenutačno postoje i smatramo da učitelj, nastavnik može biti e, onaj koji će potaknuti socijalnu promjenu i pomoći djevojčicama da se osnaže. Što se tiče poslodavaca, rodna ravnopravnost u obrazovanju je bitna, ali ljudi koji rade sa malom djecom i koji se skrbe za djecu um, smatraju da su njihovi, to jest njihovi poslovi jesu jednako važni kao oni na tradicionalnom tržištu rada. E, kad je riječ o ulaganjima i o praćanju ulaganja, ako želimo uvesti rodno, e, rodno, rodnu ravnopravnost u obrazovanje, moramo uključiti sve dionike za obrazovna tijela rodna ravnopravnost mora biti jedan od e, glavnih kriterija i moramo procijeniti i utjecaj e, budućeg zakonodavstva na rodnu ravnopravnost, pogledati kakve e, propise imamo sada i želja nam je uspostaviti Europsku godišnju nagradu za rodnu ravnopravnost i potakla bih da zemlje članice da učine što mogu. Uh, što se tiče novaca, mislim da u obzoru 2020. postoje sredstva i da ćemo to uspjeti isfinancirati. Hvala vam gospođo Rodriguez. E, sada otvaramo raspravu. Gospođa Verger. Hvala vam. Hvala gospođi Rodriguez. Ovo se čini da je kratak izvještaj, ali vidim da je mm, prepun sadržaja. Vidim da je sveobuhvatan i da obuhvaća jako puno tema i što se tiče obrazovanja, a i naše uloge, što mi možemo učiniti u osnaživanju djevojčica. Mi kao parlament moramo zauzeti čvrsti stav o tom što definirati kao prioritete. Iako naravno parlament ima samo potpornu ulogu u e, obrazovanju baš kao i u zdravstvenoj skrbi, no to nas ne bi trebalo spriječiti da izrazimo svoje mišljenje. Um, osnaživanje kroz obrazovanje ima dvije velike prednosti. Dakle, kao prvo će dovesti do kulturne promjene i i djevojčice i dječaci su žrtve rodne neravnopravnosti koja postoji u sustavu obrazovanja. I ako se tako što rješava već u ranoj fazi, imamo priliku stvoriti drugačije i jednakopravnije društvo. Druga stvar, obrazovanje je zapravo priprema za izazove s kojima ćemo se suočiti na tržištu rada. I ako riješimo dakle, nedostatke što se tiče vještina, možemo unaprijediti zapošljivost žena u budućnosti, a i definirati bolje, omogućiti ženama da imaju bolje e, plaće kao i muškarci. O tome smo jučer govorili. Dakle, obrazovne institucije imaju veliki potencijal za uh, ovakve socijalne promjene i to posebice učitelji. Već uh, postoji jako puno dobrih praksi oko um, edukacije predavača. I ja doista želim pohvaliti izvještaj što nije na uobičajen način uh, govorio samo o djevojčicama. Govori se i o djevojčicama i o dječacima. Vrlo često u školama učitelji govore o djevojčicama i dječancima i to šalje, šalje jednu drugačiju e, poruku, tako da hvala vam što ste na to obratili pažnju. E, isto tako smatram da nemamo dovoljno muškaraca u e, predškolskim ustanovama i zemlje članice bi mogle učiniti više kako bi potakle učitelje i škole da prilagode svoje rječnike i da potaknu i djevojčice i dječake u netradicionalne, eh, netradicionalna područja i to je ono o čemu se govori da djevojčice počnu studirati, eh, to um, dakle se počnu baviti poljima znanosti, inženjerstva, matematike i tako dalje. Moramo educirati naše učitelje, zatim predstaviti uzore, ženske uzore u školama, i potaknuti škole da posjećuju znanstvene institute te poboljšati profesionalno usmjeravanje. Profesionalno usmjeravanje je vrlo često vrlo slabo u STEM predmetima. I u medijima um, kruži slika znanosti kao da je znanost nešto strašno. Tako da na, to, na toj promjeni bi također trebalo raditi. Od, iako postoje određena područja u kojima ima više e, žena, u primatologiji gotovo to je tamo su gotovo sve same žene, a to je recimo jedna znanstvena grana koja i nije najbolje plaćena. No dokazi iz SAD-a gdje su jako puno radile na tome, pokazali su da žene e, u, STEM poslovima zarađuju 33% e, više od, dakle, 33% e, niže plaće. Kad je riječ o izvan nastavnim aktivnostima? I kad gledamo, kad govorimo o obrazovanju, to se najčešće izostavlja. I drago mi je da ovaj izvještaj uključuje i izvan nastavne aktivnosti zato što i one imaju svoju ulogu u poticanju djevojčica i dječaka da istražuju nove uloge. I ovakve aktivnosti moramo promicati diljem Europske unije. I ako smatramo da je to bitno, onda moramo insistirati i na adekvatnim resursima, čak i na povećanju tih eh, financijskih sredstava. Radi se na postoji jedan pokret koji radi na e, praćenju žena u sportovima i sad recimo e, nogometno prvenstvo u ženskom nogometu to je nešto što je vrijedno spomena, ali u principu tak, takvi su sportovi više, zapravo o sportovima se više prenosi kada se natječu muškarci. Kad je riječ o poduzetništvu, tu, to bismo možda trebali naglasiti. Um, poduzetništvo će omogućiti ženama, e, će omogućiti djevojčicama i dječacima da riješe problem rodne neravnopravnosti. žene i djevojčice uglavnom ne poduzimaju rizik, barem ne u onoj mjeri u kojoj to čine muškarci. I mm, možda ako naglašavamo e, rizik u poduzetništvu, to bi moglo biti odvraćajući. Odvraćajuće. Ako govorimo o startupima i mm, novim poduzećima, mislim da bi se žene ugodnije osjećale. Možda, možda bismo trebali promijeniti taj jezik. Te na kraju e, obrazovanje i Mm, odnosi u, to jest ulaganjima. Mislim da na tome moramo više inzistirati. Moramo više inzistirati na spolnom obrazovanju jer će to pomoći u rješavanju neravnopravnosti između e, muškaraca i e, žena. A to je naravno mnogo mm, šire i obuhvatnije od toga da djecu učimo kako koristiti kontracepcijska sredstva. E, moramo osnažiti našu djecu e, da ne budu samo pasivni sudionici u svojim e, odnosima i da znaju donositi odluke o svojim tijelima i svojim životima. I mislim da obavezno seksualno obrazovanje je nešto što vrijedi istražiti. Mislim da djevojčice koje budu obrazovane u tom području da se mogu bolje nositi sa medijima i slikama koje su svuda oko nas. Mislim da moramo pomoći našim uh, djevojčicama i mislim da tu obrazovne institucije imaju e, svoju ulogu. Hvala vam na ovom izvještaju i veselim se drugim amandmanima. Hvala. A sada riječ ima gospođa Petir. Hvala lijepo gospođo e, predsjednice. Želim čestitati izvjestiteljici jer u ovoj rezoluciji smatram pozitivnim isticanje vrijednosti obrazovanja i rada za žene, obrazovanje dječaka za poslove iz kojih su tradicionalno isključeni, potrebu za povećanjem broja žena u znanosti, inženjerstvu, tehnologiji, poticaj na odabir nestereotipnih zanimanja, e, poticanje programa za integraciju migranata kako djeca ne bi napuštala školovanje, jednak pristup tehnologijama, dostupnost digitalne pismenosti djeci u ruralnim područjima i borbu protiv seksizma. Ocijenjujem također važnim poruke ove rezolucije koje se referiraju na obrazovanje kao jedno od temeljnih ljudskih prava koje mora biti dostupno svima pod jednakim uvjetima da djevojčice i mlade žene treba poticati na razbijanje stereotipa o muškim i ženskim zanimanjima te da se treba boriti protiv diskriminacije na temelju spola. No u ovom prijedlogu pronalazim i vrlo problematične točke, a tu posebice mislim na točke 10 i 11 u kojima se izravno poziva djevojčice i dječake da isprobavaju nove uloge te se u nekoliko točaka govori o promjeni njihovog identiteta. Ravnopravnost žena i muškaraca je nešto što snažno podržavam i za to se zalažem, ali potpuno zatiranje razlike između njih i poziv na zamjenu uloga i odabir drugog rodnog identiteta, a ne onog u kojem su rođeni je nešto sasvim drugo i meni u potpunosti neprihvatljivo. Razlike između muškaraca i žena treba promatrati sa punim poštovanjem, omogućujući stvaranje jednakih prilika i uvjeta i za muškarce i za žene. U tom smislu treba i djeci neovisno o spolu omogućiti jednak pristup školovanju, obrazujući ih pritom da svoj identitet grade u komplementarnosti sa identitetom osobe drugog spola. U djevojčica treba graditi samopouzdanje i poticati ih na obrazovanje i rad kako bi što više razvijale vlastite sposobnosti, a ne kako bi brisali seksualne razlike jer ih nismo naučili kako se s njima suočiti. Stoga bih pozvala izvjestiteljicu da razmisli o ovim primjedbama koje sam iznijela, posebno o točkama 10 i 11, jer one ne doprinose poboljšanju situacije i jednakopravnosti, već baš suprotno zatiru ono što nas čini posebnima i zatiru ono što jest naš identitet. Hvala lijepo. Eh, la Hvala vam, a sada riječ ima gospođa Bjork. Ja ću govoriti eh, švedski. Hvala izvjestiteljici. Mislim da je ovo doista izvrstan izvještaj. i vrlo dobro i jasno izražava koliko je važna uloga obrazovnog sustava kad je riječ o e, ukidanju stereotipa. Osnaživanje nije dobro prevedeno na švedski. A to je zapravo stvarno nešto što obrazovni sustav može učiniti, zato što može djeci dati e, na stotine prilika, a ne samo dvije. I u principu nemamo samo dva modela, imamo barem e, stotinu modela i to je suprotno od onoga što je rekla izvjestiteljica. Želimo da ljudi imaju svoje snove i da ostvare svoje snove. Jako je puno ograničenja u ovom trenutku. Zato smatram da je vrlo bitno da podržimo snove naše djece, bez obzira kakvi bili ti snovi. Jako sam puno toga, e, jako puno onoga što sam htjela spomenuti su već spomenuli drugi govornici. Ali smatram da je jako bitno da žene shvate da same moraju odlučivati o svojem tijelu. Govorili smo o e, seksualnom e, odgoju. U Švedskoj imamo feminističku samoobranu. To je nešto što smo uveli to je novost. I to je jedan od načina kako e, djevojčice učiti da kontroliraju, da imaju kontrolu nad svojim tijelom. Pokušavamo ovu dimenziju uvrstiti u obrazovni sustav i kao što je prethodna govornica rekla, jako se puno očekuje od nastavnika u školama i ravnatelja u školama ali to je zapravo e, dio pedagoškog projekta ako doista želimo osnažiti i djevojčice i dječake i ako se želimo odmaknuti od rodnih stereotipa. A ono što stoji u tekstu bi možda moglo biti još jasnije sročeno je, sročiti. A dakle da moć znači imati dakle poziciju vodstva u obrazovnom sustavu, u obrazovnoj instituciji i mm, na to moramo obratiti pažnju na svim razinama obrazovanja i od e, osnovnog, srednjeg, ali i sveučilišnog. I još jedna stvar koju bih htjela dodati, koliko je važno e, u našem radu sa trećim zemljama, najbolje što možemo tamo učiniti jest koncentrirati se na obrazovanje žena i djevojčica kako bismo učinili više e, u borbi protiv e, smrtnosti majki prilikom e, poroda. Smatram da bi trebali imati rodno osještane nastavne e, programe. Hvala vam, a sada sljedeća gospođa Kalpet. Ako sam e, da nam a véleményemet, szeretnék egy kérdést intézni. Gospođo predsjedateljice, prije nego što iznesem svoje mišljenje, žela bih postaviti pitanje. Željela bih znati kada e, izvjestitelji u cijeni mogu iznositi svoje mišljenja u skladu s poslovnikom. Naime, ja sam E, nova članica u Ekonu gdje obično radim imamo vrlo jasna pravila i najprije se izvjestiteljima u sjeni daje prilika da iskažu mišljenje. Ne moramo uopće najaviti da želimo uzeti riječ, već automatski dobivamo riječ. Tako da me zanima u skladu sa poslovnikom kako radi ovaj odbor. Da, možemo definirati da to budu izvjestitelji u sjeni ali evo ja imam ovdje imena. Četvero nas je, četvero pet koji se žele javiti, neka se javi. Neka se jave, sad ne znam da li je bitno da se, da se javite prije ili kasnije. E, prikupljali smo imena kako su, kako su se dizale ruke. Ja sam pitala vezano e, uz poslovnik, kakvo je pravilo, možete li odgovoriti na pitanje? ovaj odbor nema specifična pravila za redoslijed javljanja za riječ. Hvala lijepa. Ja ću u svakom slučaju u budućnosti i najaviti da se želim javiti za riječ. Željela bih sada iznijeti svoje mišljenje koje se tiče izuzetno važne teme. Uvjerena sam da se radi o izvrsnom nazivu izvješća i mislim da je zbog toga vrlo važno da i sadržaj bude jednako izvrstan. Želim zahvaliti izvjestiteljici na obavljenom poslu. Mislim da je vrlo stručna kada se radi o ovoj temi i mislim da su pitanja koja izdvaja vrlo važna. Govori se o ulozi koju žene imaju i pokušavamo zapravo ići on kraj jednostavnog slanja poruke e, koja se obično šalje samo na Međunarodni dan žena. Uvjerena sam da imamo zajednički cilj, a naš zajednički cilj je jamstvo visokokvalitetnog obrazovanja na svim razinama i vrlo je važno da se osigura pristup takvoj vrsti obrazovanja za djevojčice i žene. Govorimo također o važnosti obrazovanja u kriznim situacijama ja sam uvjerena da znanje koje se temelji na inovativnom društvu predstavlja nešto e, što želimo dalje graditi. A dalje ga možemo graditi samo ako imamo odgovarajući sadržaj koji ide ruku pod ruku s time. Ova je tema izuzetno važna. Ne samo zato što pomaže pojedincima da postignu svoj puni potencijal, već i stoga što omogućuje da usvajaju vještine no postoji još jedna stvar koja nije spomenuta, a ja bih je željela istaknuti. To može pomoći smanjivanju siromaštva, jer ako usvojate znanje, ako se obrazujete, onda je to nešto što vam može biti od velike pomoći. I to je također vrlo korisno u izgradnji održivog gospodarstva, zato što bi omogućilo djevojčicama i ženama da preuzmu odlučniju ulogu u društvu. Također želim reći da sam uvjerena da kad se govori o obrazovanju djevojčica, jedan od najboljih načina da dobijete povrat na uloženo jest upravo uložiti u djevojčice, zato što djevojčice e, predstavljaju nerealizirani, neiskorišteni potencijal. Jedan od važnih ciljeva koje bismo trebali uključiti u ovo izvješće svakako je primjerice uključivo visoko kvalitetno e, visoko obrazovanje zato što bismo na taj način e, povećali i stope zaposlenosti žena. E, omogućili bismo im da se obrazuju u traženim zanimanjima, u strukovnim zanimanjima kao i drugima. Važno je nešto učiniti po tom pitanju. Primjerice, ja sam najprije završila studij informatike, a onda sam nastavila raditi na doktoratu koji je zapravo u sličnom području. Vještine se dakle mogu osvajati i na sveučilišnoj razini, a ne samo u strukovnim školama. Zato mislim da djevojčicama treba pomoći da se ohrabre, jer mi smo ti, samo smo mi ti oni koji se možemo pobrinuti da postoji e, instrumente koji će im pomoći. Digitalna dimenzija također je od izuzetne važnosti. Govorimo o informacijskim komunikacijskim tehnologijama i korištenju tih tehnologija. Međutim, kada se govori o toj temi, važno je da se e, poboljša ponuda. Slušala sam prethodne govornike i slažem se da moramo poštovati temu samoga izvješća. Mislim da ne bismo trebali se previše odmaknuti od teme kojom se izvješće bavi. Pogledate li različite stavke koje nisu u potpunosti jasne, e, u kojima se primjerice aludira na definicije koje nisu sasvim jasne i na taj način se zapravo uvode pojmovi koji bi mogli izazvati zabunu. Važno je reći da bi takve stvari trebalo razjasniti. Mislim da bi neki dijelovi izvješća mogli biti pojednostavljeni i mislim da bismo mogli biti sustavniji u izražavanju onoga što želimo reći. Još jedna stvar koju želim reći je da smatram da je školski plan i programi, kurikulum izuzetno važan, zato što sam majka troje djece. Ono što smo spomenuli vezano uz kurikulum u izvješću jednostavno nije dovoljno. Naime, tržište neće ocjenjivati djevojke prema tom mjerilu. Mislim da je izuzetno važno da im damo sigurno znanje, da im damo vještine i znanja koja će uistinu moći iskoristiti u eh, punom obliku na svojem radnom mjestu. E, ja sam e, željela postati inženjer, od uvijek sam bila uvjerena da to želim postati i to sam na kraju postala i zato mislim da im trebamo dati takvo uvjerenje. To je jedna od važnih zadaća u tom području. Također se naravno nadam da će suradnja koju ćemo imati u ovom području biti plodonosna. Kao što sam već ranije rekla, moramo zaista ići e, on kraj Međunarodnog dana žena i učiniti nešto više. Hvala lijepa. Gospođo Galpec. Gospođo Sajerova, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, ova tema koja se bavi obrazovanjem djevojčica u EU uniji izuzetno je važna tema. Obrazovanjem se može promijeniti čitav niz stvari. Kolege prije mene već su govorili o tome. Možemo se naravno boriti protiv siromaštva, kako što je upravo istaknula kolegica Galperc. Ja bih također željela da se djevojkama da poticaj, ali željela bih da ostanu djevojčice, da ostanu djevojke. Željela bih e, da zadrže vlastiti identitet. Zato što smatram da je izuzetno važno da žene ostanu ženama e, čak i kada postoji jednakost. Želimo da djevojke imaju jednake šanse kao i dječaci. Želimo da i one sudjeluju u područjima koja se trenutačno smatraju muškim područjima, posebice primjerice kada se radi o e, tehnološkim znanostima i slično. Međutim, ne mogu a da ne ponovim da u europskim zemljama, u većem broju europskih zemalja, djevojčice su zapravo u većini na sveučilištima i one su recimo u većini u programima e, magisterija. Radi se čak i do 50-60% udjelu djevojčica u takvoj vrsti studijskih programa. Politika obrazovanja jest u nadležnosti država članica. Stoga je vrlo teško izvršiti utjece, vrlo je teško uređivati e, kako će izgledati e, školski predmeti, kako će izgledati školski programi. Međutim, ono što možemo učiniti jest poticati, ohrabrivati putem financijskih programa Posebice kako bismo utjecali na promjene u programima koji bi omogućili da djevojke više sudjeluju u e, onim domenama, u onim područjima koje se sada još uvijek smatraju muškima, prvenstveno dakle govorimo o znanstvenim zanimanjima. U više navrata ovdje smo ponavljali e, da svima treba dati priliku, e, da svima trebamo dati jednaku šansu. Kada govorimo o ovoj temi, kad govorimo o empowering girls through education, dakle osnaživanju djevojčica kroz obrazovanje, moramo se držati tema koje su prvenstveno važne za to, ne bismo trebali uključivati teme koje možda ne spadaju u ovo izvješće, radi se o temama koje su vrlo specifične, u nadležnosti su država članica i jednostavno mislim da e, ne mogu podržati da se takve teme uključe u ovo izvješće. Hvala lijepa. Ne vidim da se još netko od zastupnika javlja za riječ, jesam li možda nekoga zaboravila? Ako ne, u tom slučaju dajem riječ komisiji, a onda ponovno dajem riječ izvjestiteljici. E, komisija, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Europska komisija naravno pozdravlja ovo izvješće. Mi zahvaljujemo ovom odboru na odličnoj suradnji koju imamo radim bok uz bok sa Angelizom Saljanosom već neko vrijeme i bavim se pitanjima rodne ravnopravnosti. Mi smo uistinu sudjelovali u svim fazama izrade ovog izvješća i to zaista cijenimo zato što je to u skladu sa trećim ciljem okvira za 2020. za obrazovanje i obuku, a to je uključivost. I mi zato smatramo da je sve ono što smo e, ovdje pozitivno istaknuto zapravo u skladu sa onime što želimo postići. Vrlo je važno da države članice dobiju priliku e, za mobiliziranje sredstava i iz ESFI-a e kako bi mogle raditi na poboljšanju ravnopravnosti spolova. Hvala lijepa komisija. Sada dajem riječ izvjestiteljici za zaključno izlaganje. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem na svim komentarima, zahvaljujem na napomenama i pitanjima. Mislim da zaista postoje područja u kojima izvješće možda nije dovoljno jasno. Točke 11 i 12 koje zapravo govore o novim društvenim ulogama zapravo ne govore o društvenim ulogama u tradicionalnom smislu, već primjerice idu u smislu osnaživanja vodstva. Dakle, e, e, s obzirom na to da se radi o vrlo kratkom izvješću, možda smo išli nekim prečicama i nismo dovoljno jasno izrazili sve stvari. Tu posebice mislim na točku 11. Dakle, govorimo, kad govorimo o obrazovanju, o e, predmetima koji se poučavaju u školi, uopće ne idemo u smjeru toga da bi djevojčice izgubile e, vlastiti identitet, već govorimo o preuzimanju novih uloga u smislu uloga vođe u određenim područjima. To je, na primjer, jedna vrlo važna uloga, e, posebice u okviru obrazovanja. Što se tiče pitanja spolnog obrazovanja, e, spolno obrazovanje zapravo ne igra ključnu ulogu u ovom izvješću. Ono o čemu mi uglavnom govorimo u izvješću jest važnost odnosa moći u obrazovnim ustanovama. Znamo da je obrazovanje način da se osnaži e, djevojčice i znamo da školski plan i program i općenito kurikulumi mogu biti instrumenti za osnaživanje. E, što se tiče još jednog pitanja koje je spomenuto, dozvolite samo da to pronađemo svim bilješkama. Um, stručno usavršavanje o kojem se govori, dakle spominje se riječ training, ne znam je li to možda pogrešno shvaćeno, ali mislim da je netko spomenuo da ja zapravo ne govorim o stručnom usavršavanju i nastavnika, dakle teacher training, da je trebalo biti specifičnije. Ako se ne varam, ja to jesam spomenula čak na nekoliko mjesta u izvješću. U svakom slučaju ono što ću pokušati učiniti je pojednostaviti formulacije, ali nastojala sam koristiti kad god je to bilo moguće znanstvenu terminologiju No, govorimo li o obrazovanju kao načinu da se smanji siromaštvo? To nam je posebno važno kada govorimo o kvaliteti pristupa obrazovanju i tu se spominju zapravo kategorije koje, o kojima smo govorili u prošlosti. Ja sam dakle tu koristila znanstvenu terminologiju koju smo koristili i prije. Govorila sam dakle o equal access, jednakom pristupu. Mm, nisam baš sigurna da je stručno usavršavanje e, uvijek najbolji način da se smanji nejednakost. Meni se čini da je možda formalno obrazovanje snažniji instrument u tom smislu. U točki 17. Nastojala sam e, također napraviti e, tu jednu razliku između formalnog i neformalnog obrazovanja, možda to nije bilo dovoljno jasno. Još jedna od stvari koje bi mogle biti korisne e, odnosi se na poduzetništvo. I na um, uzore E, vrlo često uzori u društvu, posebice kada se radi na primjer o znanosti ili o poduzetništvu, su muškarci. E, I žene se zapravo potiče da se e, u tim područjima dive muškarcima i da muškarci uzimaju kao uzore, a očito je to nešto na čemu još dodatno treba raditi kako bi žene postale uzori. Hvala. Zahvaljujem i izvjestiteljici, zahvaljujem i izvjestiteljima u Sjeni na ovom važnom izvješću i na ovoj raspravi. Želim samo najaviti rokove za amandmane. To će biti 20. svibnja do kraja dana. Dakle, 17 ili najkasnije 18 sati. 20. svibnja je rok za podnošenje amandmana uz ovo izvješće. Mislim da nemamo ništa pod točkom dnevnog reda razno, stoga vam svima želim poželjeti ugodan vikend i sretan vam put kući. Ovime zaključujem sastanak. Hvala.